Dame i gospodo, ja bih vas želio srdačno pozdraviti na ovoj našoj sjednici koja se održava u rano večernjim satima. Trebali bi do 21 sata završiti. E, s obzirom da je ovo danas jedna stvarno prekrasno proljetno večer, onda ćemo požuriti. Prema tome li ko nešto protiv dnevnog rada, niko nema ništa protiv, usvaja se dnevni red, kao i obično predsjedavajući nema šta reći u svojim objavama. Da li netko od vas možda smatra da su zapisnici bili krivo? Riječ je o zapisnicima koji imaju povijesnu važnost i najnovije od 19. listopada. gospođa voditeljica tajništva, moramo je zamoliti da nam to možda da malo vremenski ažuriranije, inače nam to fakat ne treba uopće. Dakle, da mi sad potvrđujemo zapisnik od 22. rujna, onda smo mogli pričekati još jednu mjesec, dva, tri, pa bi oslavili godišnjicu. Dobro, onda to se usvaja sve skupa i nema komentara. I time prelazimo odmah na izvješće forward looking i tako dalje, dakle gledamo u napredne, inovativne buduće strategije u trgovini i investiranju. Vrlo sam sretan da imamo takav jedan dokument, zaista. E, da li nam izvjestiteljima što kazati? To očito nije slučaj, pa prema tome odmah prelazimo na glasovanje. Dakle, kompromis jedan, ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis dva, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis tri, Tko je za? Protiv, usvaja se. Zatim imamo amandman 14. u dva dijela, koliko vidim. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Pada. Ne prolazi. Zatim drugi dio. To bi bio jedan dodatak kompromisu 3. Tko je za to? Protiv? Suzdržani odbija se. Ne, ne, to je bilo potpuno jasno. Ok, idemo dalje. Kompromis 4. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 5. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 6. Ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I e sada prelazimo na amandman broj 39. U dva dijela. Prvi dio je riješen. Tko je za drugi dio? Protiv. Suzdržani odbija se.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 protiv suzdržani usvaja se. 59. za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 14 za, protiv suzdržani usvaja se. Tko je za ukupno umjetničko dijelo? Elektronski ćemo glasovati. Ajmo. Plus jedan, očito. Još nam jedan moj glas fali. Dakle, glasanje je zatvoreno. Imamo 46 prema 3. Uz 7 suzdržanih glasova i usvoja se. Čestitamo. Time nas je izvjestitelj nekako malo približio našim ciljevima za 21. stoljeće. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je implementacija e, preporuka parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i odgovornosti u poslovanju, odnosno korporativne odgovornosti. Izvjestiteljica je gospođa Kiskut Rovult koje nema ovdje, iz, mislim, razumljivih razloga, jer mislim da e, klub zastupnika to zna, kolegica Kristo Trobol je proteklih dana izgubila svog supruga. Umre. Dakle, prelazi, imamo li Ko će to za nju zamijeniti? Gospodin Peda. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, su, usvaja se. Kompromis pet za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Glasovali smo elektronski, ajde još možete malo, nismo skroz do kraja došli jer ja sam protiv. Ok. Ovo je sa, na, vrlo tjesno, ali odbijeno. A sada prelazimo na kompromis 11. Ko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Amantman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti elektronskim putem. Dakle, amandman 57 otvorno. Kontrolno elektronsko glasanje koje je sad zatvoreno. 34 prema 2, znači usvaja se. Uz 20 suzdržanih glasova. Zatim amandman 59 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo na amandman 8. Tko je za? U dva dijela amandman. Tko je za prvi dio? Protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Elektronsko glasanje o cijelom nacrtu mišljenja. Ja sam inače glasao sa za, sa da. Dakle, sa 45 za ili protiv a dobro, ja ću biti suzdržan. Dakle, gospođo izvjestiteljice koja niste prisutni, čestitamo. Prošlo je na glasanju. A sad prelazimo na... To bi bilo to, zar ne? Dobro. Prelazimo na zajedničku raspravu o odnosima Evropske unije i Turkmenistana. Tu imamo tri izvješća. Početak prvo ide gospođa Manesko kao naša izvjestiteljica. Izvolite kolegice. Ramona, gdje si? Hvala predsjedavajuće, hvala. Jako sam sretna što imamo ovu mogućnost razgovarati o ovom dosjeu koji je zapravo vrlo kontroverzan. Nadam se e, da ćemo to sutra vidjeti na jedan malo pozitivniji način s obzirom na geopolitičko okruženje. Dakle, mi znamo da se o ovom ugovoru od 1998. raspravlja. O, prema tome on stvarno je dugo, dugo trajalo. Možda ćemo to ove godine finalizirati i ratificirati jer e, većina država je to već i ratificirala. Tekst kojeg sam ja predložila koji treba pratiti, popratiti rezoluciju sa ovim sporazumom o partnerskoj suradnji i odnosima. Nije vrlo dug i s obzirom na ograničeno vrijeme i s obzirom na ograničene rokove, mislim da ćemo još imati vremena da ćemo stići sve amandmane podnijeti. Mislim da ova rezolucija ima vrlo veliku važnost, s obzirom da je pokazala ratifikacija ovog ugovora o partnerstvu de facto predstavlja vrlo važan instrument za Europski parlament i to ne samo za Europski parlament nego je to u vezi sa komisijom i našom službom za vanjsko djelovanje Europske unije. Pa prema tome mislim da mi kao parlament možemo koristiti taj instrument da bi nadzirali implementaciju tog sporazuma u Turkmenistanu, koristeći sve ove podatke koji se preko toga trebaju prikupiti kao izvješća koja se trebaju podnijeti. Za da bi ovaj dosije odradila, održala sam čitav niz sastanaka, vrlo sam blisko surađivala sa nevladinim organizacijama i svim mogućim aktivistima za ljudska prava koji su vrlo zabrinuti, ali stalno nadziru stanje ljudskih prava u Turkmenistanu. Bili su vrlo, vrlo kulantni i dali su nam čitav niz korisnih informacija, isto tako vrlo korisne dokumente i sjajno smo surađivali. Isto tako želim na odličnoj suradnji se zahvaliti i predstavniku naše službe za vanjsko djelovanje kao i našem posebnom predstavniku za Srednju Aziju gospodinu Peteru Burjanu posebnom izaslaniku Europske unije sa Srednju Aziju. Mislim da je za sve nas i članove parlamenta koji su na tome surađivali bilo vrlo bitno da dopunimo svoju sliku kako bi imali jedan objektivan i točan i ažuriran uvid u stanje stvari. Ja sam u nacrt rezolucije koju treba ratificirati Europski parlament, u njemu toj rezoluciji sam u tom tekstu sam zapravo uočila pet najvažnijih aspekata koje ću ovdje kratko istaknuti. Prvo, to je stanje s ljudskim pravima u državi i nacionalni akcijski prav, plan kojeg je turkmenistanska vlada već usvojila. I treba zapravo osigurati da taj akcijski plan sadrži odredbe o mehanizmima za nadzor kao da li nadležna ministarstva koja prema sporazumu trebaju sve te odredbe i sve te e, bitne elemente implementirati, da li to doista i čine. Osim toga mislim da bi u hodu trebali sve skupa, sve naše instrumente i metode rada e, krojiti prema potrebama i specifičnim, situaciji u Turkmenistanu. Ne možemo jednostavno generalno primijeniti ono što radimo drugdje u svijetu. U tom kontekstu želim isto tako pozdraviti da E, uopće jedan pristup kojeg smo do sada imali da se kad govori se o središnjoj Aziji da se sve naše metode, instrumente i pristupi uvijek po mjeri skroje, po mjeri specifičnih uvjeta u dotičnoj zemlji središnje Azije, a posebno to činimo sad kod Turkmenistana. To je naime jedna zemlja koja ima vrlo specifične probleme na području, posebno na području ljudskih prava. I mislim da bi se mi za sada trebali fokusirati uglavnom na projekte obrazovanja edukacije kako bi bili zapravo u stanju stvoriti onu bazu, izgraditi onu bazu za jednu bolju suradnju s Turkmenistanom u budućnosti. Osim toga, valja učiti na greškama, tako i mi. Jer e, mi znamo kakve smo imali, koje smo greške počinili u odnosu i partnerstvu sa drugim zemljama, primjerice iz naših e, programa za istočno susjedstvo. Pa bi trebali iz tih lekcija koje smo naučili spriječiti da ponavljanje takvih grešaka i kod Turkmenistana. Zatim, mi sam već sam spomenula da su oni ima jedan nacionalni akcijski plan za ljudska prava, ali to je nešto što je turkmenistanska vlada donijela. Prema tome, mi moramo razviti svoj instrument kako bi nadzirali implementaciju tog istog. A ovaj ugovor o partnerskim odnosima će nam dati legalni, a i praktični okvir da razvijemo te instrumente kako bi nadzirali njihovu primjenu svega toga što su napisali u akcijskom planu za e, čuvanje ljudskih prava. taj akcijski plan je naravno nešto što je vlada usvojila i što će vlada provoditi, ali taj nacionalni akcijski plan nema nikakvih obvezujućih e, uvjeta kako smo mi to već prije tražili ili mislili da ćemo postići. Prema tome, ako želimo neku uvjetovnost, ako želimo imati nešto obvezujuće što bi vladu dovelo pod presiju da mora više poštivati ljudska prava, onda moramo svoje instrumente razviti. Dakle, Europska unija tu mora svoje instrumente primijeniti. Naravno, i sporazum o partnerskim odnosima može tu odigrati i moj, treba jednu vrlo važnu ulogu, već kao okvir. Drugi aspekt koji sam htjela naglasiti je strateška uloga Turkmenistana kao neutralne zemlje i sad njihovu poziciju unutar za regionalnu stabilnost tamo je vrlo bitna. To ne smijemo nikad zaboriti. Osim toga, Turkmenistan je e, član nekolicine regionalnih i drugih organizacija i to vidimo da oni generalno u tom smislu daju jedan vrijedan doprinos općem globalnom miru i stabilnosti. Turkmenistan sam bira svoje saveznike i naravno, Turkmenistan je uvijek e, zemlja koja se ne želi previše mijenjati ili barem ne prebrzo. Pa jasno da će kod odabira svojih partnera preferirati zemlje koje im ne uvjetuju previše toga i ne vezuju sve sa nekim uvjetima. Pa to trebamo isto uvijek imati na umu. Možda je sad upravo onaj došao onaj trenutak koji nam otvara mogućnost nama kao Europskoj uniji da doista uskočimo kroz taj prozorčić vremenski i budemo pravi partneri. Naravno uza sve one kondicionalnosti, sve one uvjetovanosti u kojima se naše vrijednosti čuvaju, naša naštela poštuju, a što tražimo i kod našeg partnera treća točka, a to su civilna društva, civilno društvo i predstavnici civilnog društva koje navodno imaju mogućnost, dakle s, e, nama se sastajati i razgovarati o njihovom stanju, to je nešto vrlo bitno. Postoje nekoliko registara iz 2014. i 2015. Vidjeli smo da je njihova aktivnost tih predstavnika civilnog društva za sada uglavnom ograničena na samo nekoliko područja kao što je recimo potpora migrantima, e, ekološkim pravima, ljudima sa invaliditetom ili žrtvama ljudskog e, trgovine ljudskim bijelim robljem ili jednostavno potpora drugim civilnim organizacijama. Mislim da je vrlo bitno da mi kroz ovaj instrument koji mi predlažemo, a to je sporazum o partnerstvu, ovo što mi predlažemo da se ratificira, da mi kroz, taj sporazum pružimo potporu takvim organizacijama koje zastupaju civilno društvo i pomognemo im da jačaju i rastu. I ne sam, vidite, za sada ih nema puno, ali to je tek jedan početak koji trebamo još ohrabrivati. Dakle, više aktivista za ljudska prava i jače svijest civilnom društvu i nastanak više organizacija i civilnog društva je vrlo bitna za daljnji razvoj zemlje. Sljedeća točka je bitna za bilateralne programe suradnje i sporazume o suradnji. U ovom trenutku imamo nekoliko programa koji su već otvoreni, počeli i teku i mislimo da su jako bitni ti programi, a kroz ovaj ugovor o partnerskoj suradnji možemo našu suradnju još ojačati i proširiti naš utjecaj na područjima kao što je obrazovanje, izgradnja kapaciteta, pogotovo administrativnih, što je u državi kao što je Turkmenistan od od ključne važnosti, a i nama je kao partnerima vrlo bitno, kao i na području vrlo važnom području zaštite i čuvanja ljudskih prava te svih organizacija koje se aktivno time bave i to promiču. Smatramo da su ti projekti od ključne važnosti i da nam u tim raspravama s predstavnicima svih ovih navedenih sektora e, nam to pomaže da identificiramo konkretne probleme na području poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Još jedna točka je novi nacrt Ustava kojeg smo vidjeli. Već je on de facto predložen javnosti E sad moramo tu napomenuti da bi taj ustav kako je predložen mogao donijeti puno koristi, ali vidjet ćemo i Vijeće Europe je to već se time pozabavilo i udubilo i ja ću osobno imati nekoliko čak amandmana koje ću u vezi s time podnijeti na rezoluciju. Mislim da ratifikacija već predugo odgađana i od i e, ako mi zaista želimo biti angažirani i ako zaista želimo pomoći narodu Turkmenistana i ako doista želimo popraviti stanje s ljudskim pravima i temeljnim slobodama u Turkmenistanu, onda moramo biti tamo. A ako nismo tamo, ako samo stavljamo uvjete i kontinuirano nešto tražimo, i to tako ide u beskonačnost jer očekujemo da će to vlada sve onda obaviti i odraditi i dotle se ne želimo uopće približiti, onda mi nećemo nikad biti u stanju pomoći tom narodu. Prema tome, sa ovim instrumentom kojeg imamo na temelju sporazuma o partnerskoj suradnji, e, mi imamo mogućnosti da se umješamo, da djelujemo, ali moramo biti prisutni. E, mislim da jedno kompletno otvaranje našeg zastupstva Europske unije u Turkmenistanu bilo vrlo bitno i mislim da bi to diglo jednu ne samo razinu svijesti o tome da smo mi tamo, nego bi pokazalo koliko smo angažirani, koliko želimo Turkmenistanu kao partneru u toj regiji pomoći i koliko ih pratimo u svim njihovim naporima i razvoju. Prema tome treba to ratificirati i treba po mom mišljenju otvoriti model model Europske unije. Inače, zahvaljujem svim kolegama i izvjestiteljima u smjeni koji su radili na tom izvješću. Isto tako zahvaljujem na svim amatmanima koji su došli. Hvala lijepo. Sada predlažem da razgovaramo o točkama 6, 7 i 8 zajedničke rasprave i stoga dajem riječ gospodinu Burjanu, e, posebnom predstavniku za odnose sa Središnjom Azijom. Hvala lijepo, e, predsjedniče. Jako mi je drago što imam priliku razgovarati e, sa zastupnicima Europskog parlamenta u svezi sa ratifikacijom sporazuma o suradnji i partnerstvu s Turkmenistanom. Puno je važnih stvari već rečeno. Gospođa izvjestiteljica eh, ih je iznijela, zbog toga ću ja biti relativno kratak. Želio bih e, vam iznijeti svoje osobno iskustvo iz e, posjeta u Turkmenistanu. A, e, posjećivao sam Turkmenistan još od trenutka kada sam imenovan za imenovan posebnim predstavnikom Europske unije za središnju Aziju. U tom kontekstu želio bih naglasiti sljedeće. Nedavno sam u Turkmenistanu primijetio veliki interes za osnaživanje suradnje i interakcije s Europskom unijom, čak i u onim područjima u kojima turkmenistansko vodstvo prije nije bilo toliko zainteresirano za suradnju. Smatram da je to pozitivan signal. Pozitivan signal postupenog otvaranja Turkmenistarske turkmenistanskog društva i reforme koje su počele e, tijekom drugog mandata predsjednika Berdi Muhamedova. Kao što znate, ova je zemlja se upustila u, u svoj nezavisni život sa vrlo kompleksnim nasljedstvom. I moram reći da e, su reforme i e, napredovanje reformi još uvijek dovoljno spori i da promjene u području ljudskih prava još uvijek nisu u potpunosti zadovoljavajuće. No, e, gospodin Berdi e, Muhamedov usvojio je niz mjera koje polako mijenjaju one najdestruktivnije odluke koje su donosili njegovi prethodnici. Turkmenistan na međunarodnoj sceni e, počinje imati sve važniju ulogu, osobito kada je riječ o odnosima s Afganistanom. E, Turkmenistan jako doprinosi infrastrukturi u Afganistanu. to je čitav niz projekata e, vezanih za željeznicu, vezanih za električnu energiju i smatramo da je sve to pozitivno i da može na pozitivan način utjecati na razvoj i na situaciju u Afganistanu. Također moramo priznati da Europska unija nije imala dovoljan utjecaj u Turkmenistanu. Trgovinski odnosi nisu idealni, ali Zbog trenutačne situacije, ekonomske situacije u Turkmenistanu, njihovi vođe pokušavaju diversificirati svoje, svoje djelovanje koje je i poslovanje koje je trenutačno itekako skoncentrirano na izvoz plina. Turkmenistanski vođe smatraju da je Europska unija pouzdan partner za modernizaciju Turkmenistana, za poboljšanje obrazovnog sustava u Turkmenistanu i za poboljšavanje investicijske klime te donošenje novih tehnologija u zemlju. I napokon, i na posljedku, Turkmenistan kao i druge zemlje u regiji smatraju da je Europska unija jedna moć koja uravnotežuje situaciju u Središnjoj Aziji i koja donosi doista tu jedno je uravnoteženje u, dakle, u regiji gdje su Rusija i Kina jako snažne. Odnosi Turkmenistana i Europske unije trebale bi se iskoristiti tako da se podupire da se podupire zaštita ljudskih prava i slične i ostala načela u, u Turkmenistanu. Ja sam puno razgovarao sa zamljenikom premijera i sa Ministarstvom vanjskih poslova iz Turkmenistana i mogu reći da su oni vrlo spremni razgovarati o pitanjima zaštite ljudskih prava. Naravno, nismo se složili u svezi sa svime. Oni su se pokazali spremnima da priznaju kako postoje problemi s ljudskim pravima u njihovoj zemlji koje se trebaju riješiti. Smatram da je to jako važan trenutak, smatram da je jako važno priznati da postoji problem i priznati da vam partneri mogu pomoći u iznalaženju rješenja za te probleme. Ono što je također važno jest to da oni više ne poriču da ti problemi postoje, a to se osobito vidi u nacionalnom akcijskom planu za ljudska prava, baš kao što je rekla gospođa Manesku. On se temelji na preporukama međunarodnih organizacija. Ja također želim naglasiti to da je važno uspostaviti e, e, mehanizam nadzora provedbe e, ovih načela i također napominjem da bi trebalo uključiti i venecijsku komisiju u ovaj proces a oni su se nedavno i zainteresirali za to dakle smatram da je sve to jako dobro za našu buduću suradnju ja ne želim precijeniti ove prve korake. Ja se u potpunosti slažem sa onim što stoji u nacrtu izvješća Europskog parlamenta o strategiji za središnju Aziju, a tu je riječ o tome kako trebamo evaluirati napredak temeljem stvarnih postignutih rezultata, a ne na procjeni zakonodavstva i izjava. Ali smatram da u svakom slučaju možemo krenuti od tih prvih koraka. i privremeni trgovinski sporazum može predstavljati dobar početni okvir za daljnje odnose sa Turkmenistanom. Također se u potpunosti slažem sa gospođom gospođo a to je da se sporazum o suradnji i partnerstvu, partnerstvu ne treba smatrati nekom vrstom nagrade. Naime, sporazum o suradnji i partnerstvu bit će i važna referenca a, i u sklopu tog sporazuma obje će se strane obvezati na neke stvari. Što se tiče mehanizama za intenzivirani dijalog, to također e, treba uspostaviti vezano za sva pitanja, uključujući i pitanja ljudskih prava. A tu treba uključiti i parlamentarni odbor za suradnju. Imamo za sada samo jedan e, sastanak zajedničkog odbora e, godišnje e, sa Turkmenistanom i to je malo. Previše, to je premalo kako bismo uključili dovoljno aktera za mijenjanje civilnog društva. I kao što sam rekao, tijekom posljednjih sastanaka koje sam imao u Turkmenistanu zaključio sam da oni doista puno očekuju od nas u smislu suradnje. Evo to je nekoliko stvari koje sam htio nadodati e, vezano za ono što je već rekla izvjestiteljica i naravno ovdje sam da bih odgovorio na sva vaša pitanja ili na vaše komentare. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine Purijane. Krećemo u raspravu. Prije svega želim zahvaliti e, izvješće gospođe Manesku vezano za sklapanje sporazuma o suradnji partnerstva s Turkmenistanom. Smatram da je došao trenutak da Europska unija osnaži svoju ulogu u Središnjoj Aziji. postoje neka načela u svezi s kojih se uvijek slažemo, kao što možemo vidjeti u zaključcima vijeća od prošlog ljeta, ali to vidimo u izvješću revizije provedbe strategije Europske unije i Središnje Azije o kojima ćemo glasovati ovaj tjedan. Dakle, o tome je već bilo riječi, odnosno gospodin e, Burjan je također to rekao, Turkmenistan i poštivanje ljudskih prava, to je još uvijek nešto na čemu se može puno raditi budući da sloboda izražavanja e, je vrlo često pregažena, e, civilno društvo je tako reći nepostojeće, organizacija izbora je daleko od e, standarda koje bismo mogli očekivati. No, kako bismo poduprijeli osnaživanje zaštite ljudskih prava u toj zemlji, naravno da moramo djelovati. I upravo zato slažem se da bismo trebali imati jednu delegaciju Europske unije u Turkmenistanu koja bi nam pomogla i da bolje shvatimo njihovu stvarnost, ali e, i da bolje e, podupremo e, demokraciju i zaštitu ljudskih prava u Turkmenistanu. Također, bilo bi dobro imati i druge odbore koji bi mogli poduprijeti sve ono što radimo u toj zemlji. Onda kada je riječ o mehanizmu nadzora, Nadam se da će se parlament uključiti u to. E, on će nam omogućiti da pomno pratimo razvoj u Turkmenistanu i promjene u Turkmenistanu, uključujući i one koje su vezane za članak drugi ugovora sporazuma o suradnji koje je za Europski parlament naravno od izuzetno velike važnosti. Puno vam hvala. Nemamo mikrofon. Hvala lijepo predsjedniče i hvala kolegici Manesku i gospodinu Burjanu. Dakle, postoje neka pitanja koje se pojavljuju vezano za ovo izvješća koje se trebaju odgovoriti. Jedno je vezano za odgađanje ratifikacije ovog sporazuma. Ako idemo naprijed s ovim sporazuma, treba znati što smo dobili zapravo svim ovim odgađanjem? Što je zapravo danas bolje u odnosu na ono što je nekoć bilo? Dakle, to treba procijeniti. Druga stvar, nitko od nas ne vjeruje u to da treba prekinuti odnose sa Turkmenistanom i sa zemljama u regiji. Mislim da trebamo shvatiti što mi možemo dobiti u okviru sporazuma o suradnji i partnerstvu, a da se trenutačno ne može dobiti kroz memorandum o razumijevanju. Treće, kada je gospođa Manesku govorila o pogreškama u istočnom susjedstvu, govorila je malo u šiframa, možda namjerno. Tu treba biti oprezan. Mislim da ona ima pravo kada kaže da postoje paralele uh, u, u, u zemljama iz iste regije da trebamo biti jako oprezni um, vezano za ono što radimo u Turkmenistanu, a što bi moglo imati posljedice u drugim zemljama. Možda bismo o tome mogli razgovarati izvan sastanka, ali u svakom slučaju to je područje koje bi trebalo razmotriti. Četvrto, postoji sumnja. Gospodin Burijanu postavljam pitanje. E, to je sve vezano za energetsku suradnju. Energetska suradnja koja je važna Evropskoj uniji za Turkmenistano, e, e, u Evropskoj uniji sa Turkmenistanom i zbog koje smo spremni zatvoriti oči pred kršenjima ljudskih prava u Turkmenistanu. Dakle, osim toga u izvješću je riječ o velikom broju e, nestanaka u zatvorima, jako puno političkih zatvorenika, e, jako puno ljudi kojima je zabranjeno putovanje u inozemstvu, e, zatim predstavnici Europske unije, ispričavam se, predstavnici UN-a nemaju pravo ući u Turkmenistan zatim tu je fizičko uništavanje satelitskih prijama kako bi mediji bili blokirani. Dakle, naravno, to je sve jako loše i to treba reći. Ali je jako važno Da, a kada govorimo o ovim pitanjima i ako krenemo naprijed s ovim sporazumom da i dalje budemo vrlo izričito jasni i glasni kada je riječ o kršenjima ljudskih prava. Jako je loše što se e, nevladine organizacije ne mogu registrirati. To treba jasno reći. i e, bude li to u izvješću, izvješće će dobiti moje, e, moju podršku. I napokon vezano za delegaciju, moji prijatelji u EPP-u često govore o velikom broju delegacija koje imamo diljem svijeta. Naravno, e, možda ih imamo previše, ali tu se postavlja pitanje prioriteta i resursa. treba postaviti pitanje e, parlamentu žele li uopće e, imati toliki broj delegacija ili ovakvu delegaciju ako želimo onda treba imati mogućnosti i resurse da se to učini. Dakle, jedna je stvar deklarativno reći kako je to potrebno, a s druge strane, a onda s druge strane se može dogoditi da nemamo dovoljno resursa da to ostvarimo. Gospodin Borjan je u pravu. Kada sve to treba gledati u svjetlu strategije za Središnju Aziju. To je regija koja nam je jako važna i ne želimo je skinuti sa naše liste prioriteta. I zato nam je jako drago što ovaj parlament surađuje sa njegovim uredom. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodin Mečeres. Hvala. Hvala gospodinu Burjanu što je došao ovamo i podijelio svoja razmišljanja s nama i zahvaljujem gospođi Manesku na izvješću i na velikom trudu koji je uložila. No, želio bih eh, naglasiti ovo što je gospodin Howard već rekao, nekako ne dovezati se na njega. Dakle, tu su povezane, imamo neke brige koje su povez koje su povezane za neke stvari koje su prisutne u izvješću. Moje je pitanje sljedeće i moja briga je strateške narave. Vi kažete, i gospodin Burjan, da imamo ograničen utjecaj u Turkmenistanu. Ja nisam u potpunosti uvjeren da će se naš utjecaj povećati kada ratificiramo sporazum o suradnji i partnerstvu. Ja znam da je to otvoreno pitanje, ja ne želim eh, prejudicirati u tom smislu, ali u budućnosti postoje dva puta razvoja stvari. Dakle, dakle sporazum doista daje okvir eh, za razgovor o, pitanjem, o, pitanjima ljudskih prava, daje nam okvir za eh, ulazak u dijalog sa turkmenistanskim vlastima ali takav okvir zahtjeva to da obje strane budu aktivno uključene u to. E, sama prisutnost ovih institucija sama po sebi ništa ne e, garantira. Ne garantira da će se na terenu išta od toga ozbiljno shvatiti. Također imam sumnje vezane za to nije li turkmenistanska vlada više više zainteresirana za ratifikaciju sporazuma nego li za doista funkcioniranje tih institucija. Kakav god komentar imate koji bi mogao raspršiti ovu sumnju, ja bih bio jako sretan. Jer e, situacija kakva je trenutačna je dosta loša i Čak ni u središnjoj Aziji ne bi se moglo reći da je ta zemlja među prvima koje štite ljudska prava. Dakle, u samom izvješću nailazimo na e, proturječna stajališta u tom smislu. Na primjer, u jednom stavku govori se o skromnim političkim e, reformama. U bilo kakvom drugom izvješću ne bih volio vidjeti da su skromne reforme i plahe reforme nešto što je ohrabrujuće, kao što ovdje stoji u točki 15. 15. govori o malo poboljšanoj suradnji kada je riječ o zatvorenicima. Mi zapravo ne znamo broj političkih zatvorenika, ne znamo niti kakav je njihov status, ne znamo jesu li živi i zdravi, ne znamo niti koliko ih je. Dakle, postoje ta, ta proturječja u izvješću i ako jednostavno to ne uklonimo, ja nisam siguran da ću moći glasovati za preporuku za ratificiranje ovog sporazuma. Iako su u potpunosti e, slažem e, sa svima, ja smatram da e, mi moramo krenuti u suradnju sa ovom regijom, sa Središnjom Azijom, između ostaloga sa Turkmenistanom. Ja samo nisam siguran je li ratifikacija sada najbolje rješenje za ulazak u takvu suradnju. Hvala lijepo. Gospodin Kukan. Sada gospodin Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Hvala. Također želim zahvaliti gospođi Manesku na izradi ovog izvješća. To je doista opsežno izvješće koje se bavi svim aspektima partnerstva, ne samo ljudskim pravima, nego i vladavini prava, trgovinom, regionalnom sigurnošću i suradnjom. to je vrlo dobra polazna točka za daljnju raspravu. Unatoč onome što je navedeno u ovoj raspravi, ipak će na kraju biti moguće izraditi izvješće koje će se usvojiti velikom većinom zastupnika u ovom odboru. Kada je riječ o veleposlaniku u Burjanu, želim mu izraziti zahvalnost na onome što čini u regiji. Mislim da je svima jasno da je glas Europske unije u Središnjoj Aziji glas koji treba biti jedinstven i veleposlanik Burjan obavljajući svoju dužnost omogućuje upravo to. Ova rasprava u odboru AFET odvija se u oči glasovanja o provedbi i reviziji naše strategije prema Središnjoj Aziji, upravo na ovoj plenarnoj sjednici. U izvješću za koje sam ja izvjestitelj u Sjeni ponavlja se pozive SVD-u da e, naše predsjedništvo u Ažbakadu što prije postane punopravnom delegacijom. Ja razumijem e, ono što je gospodin Mesereć htio reći, no ipak smatram da ovom pitanju trebamo pristupiti na vrlo pragmatičan način. Naime, ne smatram da odlaganje svega mogućega može koristiti našoj suradnji sa tom regijom ili bilo kojom drugom regijom. Osim toga, stupanje na snagu sporazuma o partnerstvu i suradnji pomoći će u potpunom razvoju naših odnosa. Naravno, to trebamo razmotriti na objektivan način, ne ocrtavajući neke velike planove ili slično. Mislim da bi to ipak stvorilo daleko napredniji i bolji dijalog sa tom zemljom? Evo, dva ili tri vrlo jednostavna pitanja poslaniku Burjanu, a možda i gospođi Manesku. Znamo da je stanje u Turkmenistanu zabrinjavajuće. To je jedan od najzatvorenijih režima u čitavom svijetu, ne samo u Središnjoj Aziji. No postoje naznake postojećeg civilnog društva, ako možete to razjasniti, postoje li takve naznake. Zatim, e, sigurnosna situacija u regiji. Koliko je Turkmenistan učinkovit u nadzoru i kontroli vlastitih granica i u tom kontekstu možete li komentirati naše projekte u Turkmenistanu? I kad već govorimo o situaciji u Turkmenistanu, imam pitanje koje se odnosi na cijelu regiju, odnosno kako ocjenjujete sadašnju regionalnu suradnju u Središnjoj Aziji i ima li mogućnosti za međupovezanost, naročito kada je riječ o pitanjima sigurnosti i zaštite okoliša? Gospodin Bettini. Hvala, gospodine predsjedniče. Dobar večer. Želim zahvaliti kolegici Malesku na odrađenom poslu i siguran sam da je ona tome vrlo pomno i pažljivo pristupila. No tu ima još niz otvorenih pitanja. Ja uviđam važnost ratifikacije ovog sperozuma na ovakvom geopolitičkom području i također s obzirom na zadržavanje odnosa te zemlje s Europom, a također uviđam važnost toga da jedna muslimanska zemlja koja ima toliko važnu ulogu ne postane rasadnikom mogućih ekstremizama jer ih već imamo previše na svijetu. problem koji je još uvijek prisutan je vrlo jasan, a to je da je to autoritarna zemlja bez sloboda i sa vrlo teškom situacijom ljudskih prava. Čini mi se da nisu poduzeti odlučujući ili konkretni koraci, niti da su odgovori koji su dani na naša pitanja doista iscrpni. Ovo stanje s ljudskim pravima i dalje je vrlo ozbiljno. Mi ćemo i dalje raspravljati o tome. Ja sam izvjestitelj u Sjeni u ime svojeg kluba i ja ću nastojati izraditi amandmane koji će to istaknuti. Naime, moramo izbjeći dvostruka mjerila. Imamo zemlje koje su za nas gospodarski značajne, koje imaju određenu težinu i tu im progledamo kroz prste i malo smo popustljiviji prema njima, no u drugim slučajevima daleko smo zahtjevniji i stroži. Pitanje ljudskih prava je uvijek klizak teren jer se skreće na jednu stranu ili na drugu ovisno o situaciji i sada ne bih ulazio u teoriju svega toga jer bi to produljilo raspravu, no trebamo nastojati zadržati ravnotežu i pobrinuti se da Europska unija postane pravedan sugovornik. No, u sljedećih nekoliko dana ćemo nastaviti raditi na ovom e, izvješću i razmjenjivati mišljenja i nadam se da će proces ratifikacije završiti se na najzadovoljavajući način. Vrlo kratko, predsjedniče. Suočeni smo s dva pristupa. Jedan koji se odnosi na demokraciju, a drugi na strateške interese Europske unije barem priznajemo da imamo dva pristupa. To je već napredak u pogledu demokracije ljudskih prava i diplomacije ljudskih prava. To ovisi u čitavom nizu elemenata i kursora. Neki puta stavimo kursor prema diplomaciji ljudskim pravima, drugi puta stavimo kursor prema interesima Europske unije koji se ponekad i krše s ljudskim krše sa, sa našim načelima ljudskih prava. I mogu reći da vrlo često imamo politiku dvostrukog standarda. Ovo izvješće je barem dovoljno iskreno da to kaže i barem iskreno kaže kako je teško staviti kursor istovremeno i na demokraciju i na strateške interese. A sada općenito nakon dvije godine rada u ovom e, parlamentu, uskoro će biti e, dvije godine, ja se postavljam pitanje relevantnosti vanjskog djelovanja Europske unije. E, kada pogledam rezultate različitih akcija, različitih intervencija, ja si doista postavljam pitanje je li Europski parlament uopće smislen, ima li zapravo smisla djelovanje visoke predstavnice i djelovanje svih naših politika u ovom području. Ima jako puno nekoherentnosti u našim politikama, puno nedosljednosti. I Evo, uzet ću za primjer našu politiku imigracije i sve ovo što se dogodilo sa Njemačkom i činjenicu zapravo da je Njemačka diktirala tu politiku. Međutim, e, to nije izoliran slučaj, to je slučaj e, koji se vrlo često ponavlja. Dakle, kada nemamo, pokazuje da nemamo pravu strategiju i da ne postoji prava politika Evropske unije i postoji proturječe između s jedne strane politika i interesa, strateških interesa država članica i s druge strane jedne globalne vizije jednog europskog e, naroda koji bi trebao imati vlastite strateške interese. Nažalost, moram e, ustvrditi i to vrijedi i za Turkmenistan ali to možemo naći u čitavom drugom nizu primjera. Mi naime ne uspijevamo definirati pravu europsku politiku. Bilo da je riječ o energiji, bilo da je riječ o imigraciji, bilo da je riječ o proširenju, bilo da je riječ o bilo kojem drugom području. Nakon dvije godine se doista postavljamo pitanje Imamo li mi doista jednu pravu vanjsku politiku i imaju li naše europske politike, a ja jesam europejac, doista smisla? Hvala lijepo. Gospodin Peter ima riječ. Hvala. Bio sam u oporbi prije nekoliko godina bavio sam se istim e, pitanjem i želim mnogo uspjeha našoj kolegici Manesku. E, situacija jest takva kako jest. I tu prvo pitanje nije što je optimalno, nego što je bolje. Ono što predlaže izvjestiteljica je bolje nego daljnja odgoda. Na taj način doći ćemo do instrumenta kojim ćemo moći utjecati na situaciju. A znamo koji su to načini ako se situacija pogorša. I na kraju, kada je riječ o načelima, a mnogi kolege su ih spomenuli, nadam se da nećemo biti manje pragmatični nego što je to bio slučaj drugdje. Das Wort hat Hvala, Ja sam načelnik e, odseka za Središnju Aziju SVD-a. Hvala na riječi. Neću ponavljati ono što je rekla izvjestiteljica ili što je rekao posebni predstavnik. Želim samo naglasiti nekoliko aspekata. To je u vezi s pismom koje je visoka predstavnica Mogherini vama poslala krajem prošle godine, u kojem je istakla obveze koje je preuzeo njezin prethodnik, odnosno prethodnica, a time se jamči da će se parlament potrebno izvijestiti o provedbi i ljudskih prava u sklopu ovog sporazuma o partnerstvu i suradnji. Također je SED spreman izvijestiti parlament u bilo kojoj prikladnoj prilici na odboru AFET ili u okviru delegacije za Središnju Aziju, što znači također i o razvoju u vezi sa ljudskim pravima. Imamo također e, i razgovore sa civilnim društvom e, i e, tu izvješćujemo o, o Turkmenistanu u našem izvješću o ljudskim pravima. No spremni smo također i razmijeniti gledišta sa parlamentu sljedeće strategije za Turkmenistan koji šefovi misija pripremaju u Aškapadu ove godine i smatramo da bi to bilo prikladno učiniti nakon e, misije dvojice članova AFETA 19. i 20. svibnja u Aškabadu i e, mislim da bismo trebali raspraviti mjerila za napredak u pitanju ljudskih prava u sljedećih pet godina. Strategija za ljudska prava nije dokument dostupan javnosti, ali razgovori sa zastupnicima mogli bi se odviti i u okviru aranžmana povjerljivosti u vezi sa eh, zajedničkom politikom eh, obrane i eh, sigurnosti. Dakle, to je sredstvo kojim možemo bolje pratiti stanje u vezi s ljudskim pravima i doista postići ciljeve koji su nam svima zajedničke, a to je demokratizacija i veća otvorenost Turkmenistana, a to se može na najbolji način ostvariti snažnim i stalnim dijalogom sa Turkmenistanom uz pomoć Europskog parlamenta. Hvala. Nažalost, nemamo mikrofon. Um, godate, kolaj. Hvala. Um, es esmu za Āzijas delegācijas vadītāja parlamenta. Ja sam e, predsjednica naše delegacije za odnose sa Središnjim Azijom i u rujnu prošle godine službeno izaslanstvo Turkmenistanskog parlamenta je po prvi puta u povijesti Europskog parlamenta došlo razgovarati s nama, sa zastupnicima Europskog parlamenta. i razgovarali smo upravo o pitanju ljudskih prava. U raspravi s kolegama iz Turkmenistanskog parlamenta o ljudskim pravima stavili smo naglasak na ponuđene instrumente, na sporazum o partnerstvu koji nije ratificiran. U rujnu smo im uzvratili posjet i razmotrili smo najbolje prakse. Naravno, slažem se sa velikim dijelom onoga što je već rečeno kada je e, riječ o što brže ratifikaciji ovog sporazuma, ali također razumijem i nedoumice koje su kolege izrazili o našoj ulozi u poticanju promjena u kontekstu ratifikacije. No, ja bih pozvala kolege da podrže izvješće o brzoj ratifikaciji sporazuma. To se već predugo odugovlači. Europska unija treba ojačati svoju prisutnost u Središnjoj Aziji, ne samo u Turkmenistanu i ako to želimo ostvarati trebamo biti proaktivni. Nije dovoljno samo opirati prstom e, i kritizirati. Ako želimo pokazati da smo snažniji, mudri i iskusni, moramo biti prisutni tamo i time pokazati primjerom kako funkcionira jedno takvo demokratsko društvo. Dakle, smatram da Ovaj sporazum treba ratificirati što prije. Ovo je dobro izvješće i zahvaljujem izvjestiteljicu na tome što je izradila tekst koji dobro odražava cijelu situaciju. Hvala. Situacija je takva da smo doista već 2011. E, uvjetovano dali suglasnost i to je bilo uvjetovano, uvjetno kazano zato što nam je onda već istekla i pravna osnova onog ugovora kojeg sporazuma kojeg smo 98. još potpisali pa se onda ništa nije to dogodilo, sve je odgađano, nije ni ratificirano, ni implementirano. Mi želimo osigurati da stanje s ljudskim pravima se tako dobro razvija i da u tome sudjeluju parlamenti i mi smo u rujnu isto tako poslali jedan dopis u kojem smo na to ukazali i tam vrlo jasna poruka bila gospođe Mogherini. Pa bih lijepo molio izvjestiteljicu da nam pomogne procijeniti da li to pismo kojeg smo onda dobili od turkmanistanske stane na to nosi nekakva obvezujuća osiguranja u kojem je da nam to se procjeni. Zatim, planirali smo da se 23. i 22. zapravo svibnja održe, da kažemo, drugo čitanje ovog izvješća, druga rasprava o tome, jedan tjedan nakon što ode izaslanstvo odbora druga u Turkmenistan. I kako bi nam tom prilikom služba za vanjske poslove već mogla i prikazati sve instrumente koji su potrebni za sve naše planove monitoringa, implementacije i svega ostalog. I onda da vidimo kako ćemo nastaviti, da li ćemo se složiti s tim i mislim da bi to bilo najpametnije učiniti. Vidjet ćemo dakle kad se kolege iz e, odbora druga vrate i kada nam služba za vanjsko djelovanje da konkretne informacije, onda ćemo vidjeti da to na tom nakon plenarne koja nakon toga slijedi zbilja i do obavimo. I osim toga ovo što su govorili gospodin Preda i svjestiteljica da bi trebali nakon toga otvoriti svoje diplomatsko zastupništvo tamo kako bi onda stvarno na licu mjesta bili prisutni i bolje djelovali na stanje ljudska prava i to ćemo onda i e, to će, o tome ćemo raspravljati i to će i izvjestiteljica isto staviti kao jednu od važnih točaka u diskusiji. Pa nakon ovih razgovora u svibnju, kad budemo sve skupa imali, ćemo više znati i onda na sljedećoj plenarno odlučiti. A sada izvjestiteljice, gospođa Manesko, vi imate riječ. Hvala. Zahvaljujem svim kolegama koji su izrazili svoju potporu, a također istakli neke nedoumice u vezi sa situacijom u Turkmenistanu i koji su izrazili potporu sporazumu. Doista vjerujem da ćemo biti konstruktivni nakon 16 godina odgađanja bez nekih većih promjena kada je riječ o poštivanju ljudskih prava, ipak priznajemo da u najmanju ruku sada imamo partnera koji je otvoreni i spremni na suradnju s nama. I to je nešto što trebamo uzeti u obzir i smatrati dobrim znakom, a također to poticati kako bi Turkmenistan i dalje nastavio provoditi reforme u kojima ćemo ih mi poduprijeti i pomoći im. Predsjednik je pitao je li pismo visoke predstavnice izišlo nama u susret? Jest. To je bilo upravo ono što smo tražili. To je sredstvo za sudjelovanje, za praćenje situacije bok uz bok komisiji, dakle da smo se mogli i mi uključiti u ovaj proces i mi ćemo iskoristiti taj instrument i primjenjivat ćemo ga prema potrebi, naravno, u suradnji s komisijom. I tu se obraćamo komisiji. Imamo dijalog o ljudskim pravima 17. svibnja i možemo zatražiti da nam ESVD pošalje ishod i zaključke ovog dijaloga o ljudskim pravima i možemo tražiti da nas se ažurira o eventualnim naprecima koji se ostvaruju u Turkmenistanu. Istina, mi smo zabrinuti u vezi sa poštivanjem ljudskih prava i Izazvalo je i zabrinutost e, za primanje popisa zatvorenika koje smo dobili od e, vlasti, no ipak na ovaj način možemo izvršiti pritisak na vlasti u Turkmenistanu da bolje i brže djeluju. Istina, oni su vrlo spori, ne možemo preko noći očekivati da e, će se tamo uspostaviti demokracija, ali možemo poduprijeti turkmenistanske vlasti na putu ka demokraciji. Dakle, ovaj sporazum može doista biti moćno sredstvo za angažman i s turkmenistanske strane to će biti preuzeta obveza za održavanje dijaloga s nama, s Europskom unijom. I također će time preuzeti obvezu pridržavanja i obvezujućih odredaba iz sporazuma. To, to će biti veliki korak naprijed i to će nama omogućiti da budemo prisutni sa našim znanjem. Naravno, imat ćemo jasan kalendar sastanaka, dijaloga sa predstavnicima na najvišoj razini i to je važno. To nismo imali prije. Dakle, trebamo i to uzeti u obzir kao sredstvo, jer mnogi kolege su pitali što ćemo dobiti više ovim sporazumom. Dakle, mi ćemo biti prisutni i pružiti im vodstvo, kao što su spomenuli brojni kolege. Vodstvo u shvaćanju da sva mjerila koja su u nacrtu rezolucije koja prati ovaj sporazum su mjerila koja su prikladna i potiču razvoj zemlje. I zato imamo rezoluciju koja prati ratifikaciju sporazuma, zato jer u rezoluciji jasno naznačujemo koje su naša očekivanja, naše zahtjeve, a također izražavamo potporu vlastima u Turkmenistanu u daljnjem provođenju reformi. Dakle, mislim da je to naša poruka i da će to biti bolje i konstruktivnije od samog odgađanja i prepuštanja Turkmenistanu samome sebi kao i prepuštanja Turkmenistanu zaštite ljudskih prava. Hvala. Onda ćemo idući puta razgovarati. Dakle, 23. 18. E, travnja u točno u podne je rok za ulaganje amandmana. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Granična i obalna straža. Gospodin Austrevicius. Hvala lijepo, predsjedavajući. Drage izvjestitelju smjeni, kolege, u ime izvjestitelja mog kolege Severnara, Htio bih prvo ispričati što nije prisutan na sastanku i onda u njegovo ime predstaviti vrlo kratko najvažnije ideje koje su se iznose u ovom nacrtu mišljenja o uredbi koju je predložila Europska komisija u vezi sa ojačanjem obalnih i e, pomorskih straža. Dakle, mislimo da se to u svakom slučaju treba pojačati kapacitete postojeće Frontexa i treba se promatrati kao prvi korak napred prema kompletno integriranoj, transparentnoj e, agenciji za nadzor evropskih granica koju bi Evropska unija naravno i nadzirala i koja bi bila financirana iz evropskog proračuna. Vrlo je važno naglasiti da su svi doprinosi financijske pogotovo zemalja članica u ključne važnosti za ovaj prijedlog kako bi se mogli što učinkovitije nositi sa svojim izazovima na vanjskim granicama Europske unije. I stoga očekujemo vrlo jasno političke obveze zemalja članica i da ih preuzmu i da ih onda u praktičnom području provedu. Sad još nešto što treba reći, što piše izreću. Uredba treba na, dodatne amandmane da se pojasni razlika između zemalja članica i Evropske unije, dakle agencije koja bi bila europska za nadzor vanjskih granica i onih točno da se zna što ostaje u autonomnoj ovlasti zemalja članice. Na nekim područjima to još nije sasvim jasno razgraničeno. Tu se išlo dalje i pokušalo se naravno zatim još i reći da su vrlo važni i bitni odnosi dobre sa trećim zemljama koje leže uz naše vanjske granice, našim susjedama. Nadalje potrebne su i razjašnjenje uloge Europskog parlamenta kako bi mi mogli eh, redovnim evaluacijama i razmjenom mišljenjama isto tako nadzirati i provjeravati rad te agencije kako bi onda i e, zapravo odobrili sve ono što se u uredbi navodi. I na kraju moj kolega se ispričava zbog vrlo kratkog vremena koje je imao na raspolaganju nije možda ni stigao sve napraviti jer mi znamo da je sve skupa išlo jako na brzinu zbog velike izbjegličke krize. Ali on u svakom slučaju pozdravlja sve napore i ovo da smo produžili produžetak roka za podnošenje amandmana jer su to prednostavno prevažne stvari za nas danas. Prema tome mi se nadamo daljnjim pitanjima, vašim napomenama, komentarima i ostalom. Hvala, ali mislim da imamo jednostavno premalo vremena jer imamo i sastanak. Ovaj sastanak AFETA smo stavili, jer mislim imamo još drugih važnih sastanaka, mislim da je premijer Bosne, koliko se dobro sjećam, isto ovaj, ima sastanak i razgovor s Afetom. Zbog toga imamo šansu da stignemo još podnijeti amandmane. Dakle, da se cijela rasprava o tom pitanju ona plenarnoj pomiče zbog tog termina sa bosanskim predsjednikom. Čini mi se da je premijer u stvari Bosne i mislim da nam je 14. aprila rok ističe za podnošenje ovih amandmana kad smo mi to kad smo mi to ovaj, produžili, prema tome 12.5. ćemo onda imati na redovnom sastanku raspravu o tom. Glasanje u Libeu će biti 24.5. Što mislimo da je bolje situacija nego što je bila prije i treba to iskoristiti. tako to bih, to ja predlažem. I mislim da ćemo prije nego što budemo išli na glasanje 12.5. imati još jednu kratku raspravu o čitavom tom paketu i predloženoj uredbi. Ko je tražio riječ? Gospodin Štetina. A hvala lijepo što ste mi dali riječ. Ja apsolutno podupirem prijedlog Europske komisije da se uspostavi ova europska granična i obalna straža jer mislim da će to apsolutno ojačati našu i učiniti učinkovitijem našu zaštitu vanjske granica i to će naravno i doprinijeti ne samo većoj sigurnosti nego i većoj percepciji sigurnosti kod naših građana. Frontex u ovoj sadašnjoj situaciji jednostavno nije u stanju učinkovito odgovoriti na ove tokove migranata s kojima se suočava i ovo što smo vidjeli proteklih godinu dana na europskim vanjskim granicama. Stoga moramo brzo djelovati i moramo poduprijeti novo rješenje. Ja pozdravljam ovaj prijedlog za skraćenom procedurom, za ubrzanjem i zapravo pozdravljam ovo što smo imali vrlo kratke rokove za podnošenje naših amandmana na izvješće o predlogu uredbe. Što se tiče eh, ovih eh, raščišćavanja nadležnosti, Posebno pozdravljam da se ovdje u ovom nacrtu rezolucije pozdravlja i jaka suradnja sa trećim zemljom, pogotovo ovima uz naše vanjske granice i posebno je dobro što se šalju oficiri za vezu u te treće zemlje. Osobno mislim da bi se takvi oficiri, časnici za vezu trebali eh, de facto stalno montirati uz naše europska diplomatska predstavništva vani jer nam oni stalno daju potporu i mislim da na taj način možemo i lakše našu pomoć iz Europe uputiti trećim zemljama što se tiče zaštite i povratka migranata jer mislim da to trebamo na sve strane što šire rješavati. I znamo da bi će ovaj uredba i apsolutno olakšati suradnju s trećim zemljama na tom području a mislim da zemlje članice isto kao i trebaju pomoći uz zemlje, treće zemlje naše granice kod povratka tih migranata i direktno se angažirati. A sada želim zahvaliti izvjestitelju i svim izvjestiteljima sjeni na ovim naporima. Hvala lijepo. Mislim da mogu reći da imamo smo jako dobru suradnju sa izvjestiteljima u sjeni i mora biti dobra jer nemamo više sjednice između sada i samog glasovanja. Prema tome trebaju biti jako dobra suradnja da ne bismo imali problema prije 12.5. Znači ta suradnja i mora biti jako dobra kao što rekoh. Kako ne bismo napravili neku grešku ili se ne bi nešto potkralo? Gospodin Picula, kolega Picula. Također bi zahvalio predstavniku izvjestitelja na sadržajnom mišljenju koje uvelike odražava stav vijeća prema ovom prijedlogu. Ja se sa mnogim odredbama slažem, ali vjerujem da bi parlament u nekim aspektima trebao preuzeti odgovornost i jasnije izraziti svoju podršku ovom ambicioznom zajedničkom projektu. Jer govoreći o zajedničkim resursima i odgovornosti agencije opet bi se mogao ponoviti epilog prijašnjih odluka vezanih uz kontrolu granica i izbjegličku krizu riječ je naravno o problemu provedbe što se tiče prijedloga o uspostavi zajedničke agencije za kontrolu kopnenih i morskih e, resursa uopće mišljenja sam da trebamo pružiti načelnu podršku prijedlogu ali nastojati utjecati na neke njegove prilično nejasno definirane dijelove na primjer odgovornost različitih tijela nove agencije nisu precizno definirane tu je i pitanje zapošljavanja službenika i nabave resursa osim toga supsidijarnost se iznova koristi kao argument protiv u raspravama na vijeću također obzirom na nejasne podjele odgovornosti i strukturu otvara se pitanje odgovornosti u slučajevima kršenja ljudskih prava i na kraju ali jednako važno želio bih naglasiti jednu nedorečenost koja je itekako važna za nekoliko zemalja članica govorimo o definiranju prostora čije granice želimo čuvati tako na primjer u članku twelve stavku three određeno je da će pri procjeni ranjivosti biti uzete u obzir moguće posljedice na održivost schengenskog prostora nadalje u članku eighteen stavku one izrijekom je određeno da u slučaju ugrožavanja schengenskog prostora komisija smije usvojiti mjere koje će agencija primijeniti u cilju zaštite tog prostora. Mislim da nisam usamljen u stajalištu da novi sustav upravljanja granicom mora služiti zaštiti svih članica i cijelog prostora Europske unije, a ne zaštiti isključivo i samo schengenskog prostora. U suprotnom ponovit će se sve slabosti iz sustava kojeg već imamo i s kojim opravdano nismo zadovoljni. Hvala. Hvala lijepo. A sada prelazimo na gospođu Sakuravu. hvala lijepo predsjedavajući, nema potrebe da ovdje ponavljam kako je, koliko je važno sve ovo i ova uredba, ali u međuvremenu bih htjela zahvaliti našem izvjestitelju na njegovom pristupu i na tome što je uvijek imao vremena kad smo ga za nešto pitali i što je bio uvijek u cijelosti svjestan svih implikacija, mogućih implikacija ove uredbe što se nas tiče, mi znamo da smo mi protiv ovakvih širenja ovlasti i da imamo stanovite rezerve jer imamo generalno probleme opće sa statusom Frontexa, ali možemo tu pridonijeti nešto i možemo tražiti nekakav zajednički nazivnik kako bi te predloge dalje razvili. E sad, s obzirom na ovu ozbiljnu prirodu ove cijele uredbe i različite političke pristupe, mislim da nam treba doista da probamo shvatiti šta kaže međunarodno pravo i gdje imamo minimalni okvir iz kojeg možemo krenuti. Jer vidite, to je jako teška situacija s integriranim upravljanjem zajedničkih granica. Kako ćemo to recimo na primjer napraviti u skladu sa ovim ugovorom i dilom koji smo s Turskom e, postigli, pa onda kako će ići između zemalja članica. Mislim da je to jako, jako osjetljivo. Onda pitanje povratka izbjeglica u Tursku pa dalje ili ne dalje. Onda će se tu koristiti nasilje i sila, u kojoj mjeri će se to sa silom raditi. To su sve problemi koji tu nisu raščišćeni i koji će eskalirati kao što znamo vremenom i prema tome mi imamo tu, nosimo tu odgovornost da vidimo kako će se to u budućnosti implementirati. A na kraju imamo možda samo četiri ili nekoliko pitanja o kojima se trebamo amandmanima, na koje se trebamo fokusirati. Naime, kontrola Europskog parlamenta nad budućim radom te agencije. Mi moramo biti oni koji ćemo biti jamci da sve bude u transparentnoj skladu s propisima i da se zna šta je čija nadležnost i moramo jako paziti da ni u kom slučaju rad buduće agencije i cijela uredba ne bude u suprotnosti ni sa kojim sporazumom ili pravnim dokumentom kojeg mi imamo koji je već na snazi. Dakle, mora biti kompletno transparentno, apsolutno proporcionalno i mora i agencija mora jako paziti kod svojih programa da se ni u kom slučaju ne bude u kontradikciji sa programima Obzora 2020 koji su već krenuli na tom području. Na kraju imam još jedno pitanje koje se tiče nacionalnog suvereniteta i neovisnosti zemalja članica, odnosno njihove autonomije u tom stupu koje se sad napada, jer vidite ovo je jedna jako važna uredba, ali mi tu uopće nemamo jasnog opisa. Opisa onoga šta Evropska unija smatra banjskim granicama koje će i na koji način konkretno precizno precizno ona čuvati s tom novom agencijom. Hvala sad gospođa Valero. Tak kem. Eh, eh, da, hvala lijepo. Ovo je apsolutno jedno važno pitanje, jako sam sretna što ste nam dali nekoliko dana produžetka kako bi mogli svoje amandmane podnijeti. Sad je već vrlo kasno, a to je teško pitanje. Ne samo što je jako važno, nego i vrlo osjetljivo. Pa stoga želim zahvaliti izvjestitelju što nam je to sad ovdje predstavio. Moj problem je zapravo tekst uredbe. Kad mi čitamo obrazloženje kako je navedeno u prijedlogu uredbe, onda vidimo da to uopće ne odgovara ono što se kasnije u člancima e, kompletno odrađuje. Dakle, obrazloženje i uvodne izjave ne odgovaraju kasnije člancima, tekstu u člancima Recimo, mi kaže se prvo da izdvajanje iz proračuna ne trebaju biti e, puno više nego što su bila u prošlosti, a onda se referira na sva one živote koje valja spasiti, na spašavanje, dakle konkretno života i zapravo govori se o ogromnim razmjerima. Međutim, kod svrhe se samo govori da treba se učinkovito odnositi prema migracijskim tokovima. Dakle, niti definira koliki novci, niti definira točnu svrhu. Da li će spašavati ljude ili će na koji način se baviti s migracijskim tokovima. I zato ću recimo u svom e, amatmanu apsolutno na to, na to se odnositi i govori da se treba jasno uredbi reći da se žele spašavati života. Zatim ima drugih kontradikcija između različitih članaka. Na jednom mjestu primjerice tako piše – razlog zbog kojeg neka zemlja, neku osobu, nekog migranta želi vratiti, ne smijemo dovoditi u pitanje. Tako to na jednom mjestu piše. Ali s druge strane mi ne možemo to potpuno zanemariti jer mi de facto moramo uvijek paziti da se čuvaju ljudska prava te da se poštuje povelja Ujedinjenih naroda i svi ostali dokumenti koji nas tu obvezuju. Prema tome to je kontradikcija i takvih ima nekoliko koje treba ukloniti u tekstu. Nadalje, ono što je rekao i kolega, sve što činimo moramo, e, mora biti u skladu sa međunarodnim pravom jer mi smo svi pravne države. Zatim, vrlo mi je čudno što glavni tajnik ima jednu jako, jako, jako ulogu jer on ili ona nije važno ko bude već na čelu te agencije imati tu strahovito jak mandat. Možda će recimo moći poduzimati mjere i protiv volje zemalja članica, a to se definitivno može dovesti pod znak pitanja. Dakle, nekakav glavni ravnatelj ili tajnik, dakle glavni raditelj te buduće agencije mora ipak imati nekakvo tijelo iznad sebe, konkretno ili nekog. Ne može on samo inicijativno djelovati i protiv volje zemalja članica. Tu mora biti više kontrole i njegovog polaganja računa i tako dalje. To mora biti jasnije. Dakle, ono što se tiče spašavanja ljudskih života i ovog, to ćemo mi u svakom slučaju i ovih ingerencija ovog budućeg ravnatelja, to ćemo mi apsolutno staviti u amandmane i još nešto. Hvala kolega Epistoperos. Hvala lijepo predsjedavajući. Činjenica je da su odjedanputa ti potpuno nekontrolirani valovi imigranata iz Turske u Grčku krenuli i Turska nije ništa učinila da to zaustavi. I sad moramo donositi odluke za koje moram reći da se bojim da neće donijeti nikakvo rješenje za problem. Jednostavno je to kao da uzmete aspirin a da bi pokušali liječiti vrlo tešku infekciju koja traži antibiotike. Ako mi dozvoljavate takvu banalnu usporedbu. Prema tome, Europa ne može znametnuti zemljama članicama svoju brigu za vanjske granice. Zemlje članice moraju biti odgovorne za kontrolu granica i pogotovo one zemlje koje drže vanjske granice Europske unije. Njihove vanjske granice ujedno vanjske granice Europske unije. Njihova odgovornost je tim povećana. A Naravno, da pošto je to i europska vanjska granica Europske unije, trebaju pomoć. Prema tome, uloga Europske unije mora biti da bude, da se nadopunja da daje pomoći ono što ta zemlja koja je ujedno ne samo svoju nego i Evropske unije vanjsku granicu čuva ne može sama platiti, učiniti, napraviti. Zatim ova agencija o kojoj se priđa ona može samo povremeno kao Frontex zapravo koji je krovna organizacija za takvu stvar samo povremeno intervenirati i pomoć ali oni de facto ne mogu sami osigurati sigurnost i zagarantirati sigurnost vanjskih granica tu moraju zemlje članice činiti nešto. A ono što mi trebamo je trebamo djelovati zastrašujuće, odvraćajuće na ljude koji dolaze bez ikakvih prava i pokušavajući Evropsku uniju. A to ne može napraviti ova nova agencija koja će imati obalni i morski nadzor naših vanjskih granica. Jer e, to je navodno zapravo misija te agencije, ali to de facto nije. A članak 18 uredbe odnosi se i na zajedničke patrolne službe koje će se uspostaviti i koje će biti sposobne za akciju odmah nakon što komisija donese odluku. Čak i ako dotična zemlja članica nije u to uključena, na čijem terenu ili kažemo kod čije granice se to događa, ali to onda neće biti jednostavno ni učinkovito jer takve granične patrole neće moći spriječiti ilegalni upad kroz vanjske granice te države pa kroz tu Evropsku uniju i to jednostavno neće biti dovoljne da budu odvraćajuća sila i da spriječe te ljude. Mi smo to vidjeli kako je sa Frontexom išlo. Ni Frontex unatoč svim naporima nije uspio ni u kom slučaju spriječiti prodor migranata u Grčku pa prema tome konsekventno tome neće ni ova agencija koja će imati obalnu stražu uspjeti spriječiti prodor migranata preko mora i što ti ja znadem. I tu neće biti učinkovito ni malo. Mi ne možemo riješiti probleme konkretne fantastičnim idejama i vizijama. Mi moramo biti objektivni u analizi kao prvo, a zatim donijeti prave odluke o tome koji su metode realne, realistične koje se mogu primijeniti. Ja sam tu situaciju vrlo blisko pratio, mislim da ću u budućnosti nastaviti to blisko pratiti, sada vam hvala na pozornosti. Hvala lijepo, gospodine izvjestitelju, e, gospodine Čevićius, vi imate riječ, Lao Predsjedatelju, mislim da je ova razmjena mišljenja bila jako korisna i ja ću učiniti što god mogu da najbolje objasnim ovo što stoji u izvješću. Dakle, nama ne ostaje, pun, ne ostaje nam puno vremena, to je još e, tri dana, dobit ćemo još amandmana, stići će dakle još amandmana, bit će još učinkovitih razmjena i zato se nadam da će sve to ići u svrhu boljeg pronalaženja optimalnog teksta u s kojim će se svi složiti u odboru. Hvala. Hvala lijepo, tako ćemo to i učiniti. E, mislim da smo sad došli do točke razno, da li imamo nešto po točku razno? Točkom razno, onda nemamo ništa ni tu, pa prema tome vam želim zbilja dobar tek na jednoj fine večeri. I do uskoro, hvala vam.